Bon, chers amis, il est déjà 15h10. Euh, Drage kolege, s obzirom da je već 3 sata i 10 minuta, mislim da bismo trebali početi. Evo, pozdravljam kolege koje upravo ulaze u prostoriju. Donc, euh, Nous en arrivons 11 de notre... Prelazimo na točku 11 dnevnog reda. Radi se o predstavljanju studije o pelagičnom ribolovu i industriji konzerviranja u najudeljenijim regijama. Naš odbor je zatražio od resornog odjela studiju pod nazivom Pelagični ribolov i industrija konzerviranja. Tu studiju su napravili gospodin e, Jan Gulding i gospodin Kim e, Stuberup iz e, Portugala. Ta studija je svima podijeljena putem e-maila, imate i papirnu verziju ovdje u prostoriji. To je studija koja je detaljno izanalizirala ribarstvo, naročito vezano ribolov tune, odnosno lov tune i drugih pelagičnih vrsta u najudaljenijim regijama. Tu su utvrđene prijetnje za e, lov tune i objašnjeno je na koji način možemo što poduzeti kako bismo učuvali tu vrstu. Želim pozdraviti ovdje autor e, studije koji ima na raspolaganju sada 20 minuta kako bi nam govorio o toj studiji, a nakon toga ćemo naravno moći razmijeniti mišljenja. Gospodine e, Golding, izvolite, imate riječ. E, <clears throat> thank Hvala gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Veliko nam je zadovoljstvo što možemo danas biti ovdje. Kao što ste rekli, nas su zamolili da pripremimo studiju o ribarstvu i e, industriji riblji konzervi u najudaljenijim regijama. Nešto ću reći o ciljevima studije. Također ću nešto reći o e, tim resursima tune e, koji postoje u tim najudaljenijim regijama i reći ću nešto o ulozi tunolova u time najudaljenijim područjima u svjetlu činjenice da tuna nije relevantna za neke od tih e, manjih regija. A onda ću nešto reći o nekim mjerama potpore koje Europska unija daje tom sektoru, odnosno podrške i reći ću također e, kakav je učinak, utjecaj e, tog sektora na gospodarstva u tim regijama, prijetnje i šanse s kojima se taj sektor suočava i također ću iznijeti neke preporuke. Dakle, radilo se o studiji koji je proveo PESK. Mi smo e, samo napravili pregled postojećih izvora podataka. Radi se o izvješćima Europske komisije, izvješćima nacionalnih i regionalnih organizacija, Također smo uzeli obzir i neke podatke iz nevladinih organizacija i akademskih članaka, odnosno znanstvenih članaka. Svrha je bila da se vidi u kojoj mjeri najudaljenije regije Europske unije ovise o obradi e, e, ribe, posebno konzerviranju ribe, a posebno smo se fokusirali na tunu ali također i druge e, velike pelagične vrste, zato što u nekim od tih najudaljenijih e, regija, odnosno područja su i druge e, slične ribe poput sabljarki važne. Također su nas zamolili da procijenimo u kojoj mjeri su gospodarstva najudaljenijih regija ovisna o tome, odnosno osjetljiva na promjene u veličini stokova i eksploataciji, i na koji način bi Europska unija mogla e, osigurati dugoročnu budućnost tog sektora. Dakle, Bavili smo se tim najudaljenijim regijama, e, ne trebam vam sada govoriti o kojima se regijama radi, ali samo da kažem da smo se usredotočili na tunolov tamo gdje je to najrelevantnije. U nekim od e, francuskih e, tih e, prekomorskih departmana u Karibima i Južnoj Americi mi jesmo to obuhvatili studijom, ali smo utvrdili da tunolov nije pretjerano relevantan za njihova gospodarstva, tako da smo to onda obradili u aneksu studije, a ne to, to dakle ne predstavlja dio naše prezentacije. Važno je navesti da je Majot je uključen u ovu studiju zato što je od 1. E, siječnja 2014. to e, ima status odeljenje regije i on je dakako vrlo brzo e, postao veoma važan dio tunolovnog gospodarstva. Kada pogledamo resurse koji su od interesa za ovu studiju, Dakle, radi se o vrstama iz aneksa 1 iz konvenciji o e, pomorskom pravu UN-a. Znači radi se o oceanskim i e, migratornim vrstama, to su tune i druge velike pelagične ribe, dakle to su bijela tuna, velikoka tuna, žuto perena, tuna, prugavac i savljarka. I tu na ovoj tablici vidimo da Žutoperajna tuna i prugavac su dominantne u ulovu kako u Atlantiku, tako i u Indijskom oceanu. 66% ukupnog ulova na Atlantiku otpada na njih, a 81 u Indijskom oceanu. Što se pak tiče e, stupnja održivosti e, tih e, riba, ovisno o procjenama regionalnih agencija za upravljanje ribolovom, e, možemo reći da sve atlantske vrste se e, eksploatiraju na održiv način, mada nekoliko njih je eksploatirano do vrhunca i e, nismo došli do tog maksimalno održivog prinosa. No, što se tiče procjena za Indijski ocean, tu vidimo neke slabosti, posebno što se tiče žutoperene tune, gdje procjena stokova e, je e, zastarjela. Mi znamo da je došlo do e, velikog, velike promjene u ribolovnom naporu kod te vrste i došlo je do velikog smanjenja broja sabljarke E, kod oko reuniona. Znači, e, postoje određene dvojbe oko održivosti ribolova na tim područjima. Imamo mjere upravljanja koje provode regionalne organizacije za upravljanje ribolovom i radi se o tri najvažnije, to su IKAT, Međunarodna komisija za očuvanje atlantske tune, to se odnosi na Atlantik, a u Indijskom oceanu imamo i OTC, znači e, Komisija za tune u Indijskom oceanu. Na ovom slajdu e, imamo neke naznake oko toga kakav je status tih organizacija. One sve prolaze e, kroz tehničku reviziju njihovih kompetencija, odnosno prošle su u 2009. Što se tiče IKATA, utvrđeno je e, da e, je praksa očuvanja i upravljanja e, ribom bila poprilično korektna, mada neke od strana potpisnica i država koje nisu potpisnice su ipak pokazalo se da možda ne pridržavaju se svih odredbi. Dakle, Radi se o tijelu koje je dio UN-a e, po svom statutu, a Tajvan e, samim time ne potpada pod e, njezinu jurisdikciju, sada govorimo i o TC-u. Imaju ograničeni proračun i u ovom momentu se ne uzimaju u obzir ograničenja ribolovnog napora, a također se tu vide neke druge tehničke slabosti u smislu toga kako se provode e, te mjere očuvanja. Što se pak tiče uloge tunolova u ovim najudaljenijim regijama, sada ću nešto reći detaljnije o svakoj od tih e, najvažnijih regija gdje tunolov igra važnu ulogu. Na Azorima primjerice, imamo Dakle, u ovom dijelu prezentacije što ću učiniti? Općenito ću nešto reći o sektoru ribarstva u svakoj od tih regija, a onda ću se usredotočiti na tunolov e, i na e, obradu tune. Što se tiče dakle Azora, imamo 783 e, ribarskih plovila koji su registrirane 2013 to, to je otprilike 10% ukupne flote e, kojom raspolaže Portugal, no uglavnom se radi o manjim plovilima, 85% je manje od 12 metara. Većina tih plovila su e, polivalentna, znači e, koriste se u više svrha. E, prosječni godišnji ulov iznosi 14.000 e, tuna, radi se, e, odnosno komada ribe, to je ove četiri vrste. Imaju 45 poduzeća koja su na obali, 11 obrađuje tu, odnosno proizvodi riblje proizvode. I Azori u najvećoj mjeri ovise o ribarstvu 3,6% svih e, radnih mjesta je povezano sa ribarskim sektorom. Što se pak tiče tunolova, e, imaju 25 e, plovila za tunolov sa, sa ribarskim štapovima i 250, oko 250 ljudi ukupno zaposleno i u prosjeku ulov tuna, odnosno iskrcaj tuna iznosi oko 8000 tona, to je prosjek za posljednjih pet godina. No, radi se o sezonskom ulovu, znači to je od ožujka do listopada, tijekom zime nema ribolova i to je jedan od strukturalnih problema koje taj sektor mora riješiti. Imamo šest poduzeća e, za proizvodnju ribljih proizvoda koji su povezani sa tunom, pet proizvodi riblje konzerve. I oni e, trebaju sirovine u količini od oko 20.000 tuna, znači postoji taj jaz između e, iskrcaja koji je u prosjeku 8.000 tuna i proizvodna kapaciteta koji je oko 20.000 tona. To znači da se mora uvoziti sirovina i to je opet još jedan važan, važno strukturalno obilježje e, tunolova na Azorima. To je veoma važna industrija sa stanovišta lokalnog zapošljavanja. Oko 1100 ljudi radi e, u tom sektoru. Što se tiče Madere, 436 ribarskih plovila koja su registrirana, na to otpada oko 5% portugalske ukupne flote. Opet eh, radi se o najvećem broju malih eh, polivalentnih eh, plovila i zapravo se radi samo o dva, dvije vrste koje se love tune i crni zmičnjaci. E, na ovog posljednjeg otpada 2200 tona. Imaju devet poduzeća na obali, sedam e, obrađuju ribu, a ovo su hladnjače dvije. Otprilike 0,5% ovisi o ribarstvu, e, zato što je Madeira veoma važna turistička destinacija, te stoga taj postotak manji. Što se pak tiče e, tunolova, Madeira ima tri e, plovila za e, tunolov sa ribarskim štapovima i devet na parangala. U prosjeku je iskrcaj tuna oko 2300 tona. Opet radi se o sezonskom ribolovu i možda oko 50 ljudi radi u Maderi nema e, pogona za e, proizvodnju ribljih konzervi, e, posljednji se zatvorio 2004. Tako da ova dva poduzeća koja obrađuju tunu proizvode pancetu i to se znači svježu i smrznutu i onda se, to je potrebušnica dakle i to se onda izvozi u, na Azore, u Portugal i u Španjolsku gdje se onda dalje obrađuje, odnosno konzervira. E, što se tiče potreba za sirovinom, tih dva, ta dva pogona, otprilike je to 6000 tona godišnje i opet vidimo da e, ne postoji usklađenost između e, kapaciteta za obradu i e, sirovine. I oko 190 ljudi je zaposleno u tom sektoru. Što se tiče kanarskih otoka, 856 e, ribarskih e, plovila, 2013. je registrirano 8,5% španjolske flote, opet veoma visok udio malih plovila i sa Portugalom oni imaju međusobni, odnosno sporazum o međusobnom pristupu tunolovu ali on se ne primjenjuje, no prosječni ulovi iznose otprilike 9100 tona. Imaju velike broj tih poduzeća na e, samoj obali, uglavnom se radi o hladnjačama i onim gdje se koristi uvezena riba. 3370 ljudi radi, e, to je dosta velik broj, no uglavnom se radi o ljudima koji rade u firmama koje nisu povezane sa Kanarskim otocima. Radi se o zapadnoafričkoj demerzalnoj floti koja koristi Kanarske otoke kao svoju bazu. Tuna. Na tunu otpada veoma visok e, postotak e, iskrcaja ribe lokalne flote, 63%, i otprilike 32% otpada na veliko oku tunu. Tako da vidimo da ta visoko vrijedna e, svježa e, tuna je važan trgovinski artikl u trgovini sa kontinentalnom Europom. I što se tiče ovog e, prugavca, moramo reći da je ulov varira u velikoj mjeri. To se inače koriste za konzerviranje kao sirovina, znači 2007. je ulovljeno 823 tone, a 2012. je to poraslo na 6000. Znači postoji velika variabilnost što se tiče ulova prugavca i upravo je to jedna od stvari koju ovaj sektor mora riješiti. Imamo jedan važan pogon za zamrzavanje tune. Dakle, tamo se iskrcava e, svježa tuna sa plovila i onda se to smrzava i izvozi na Azore i u Španjolsku. Ima jedna, jedan mali pogon za konzerviranje ribe na Elijeru, jednom od otoka, koji proizvodi cijeli niz e, proizvoda u, staklenim, e, u staklenkama, to se zove envasados, i oni također proizvode e, druge lokalne proizvode kao što su sirevi i tako dalje. Zanatska proizvodnja malih razmjera. Nažalost, nemamo podataka o tome koliko ljudi je zaposleno u sektoru tunolova i obrade tune na Kanarskim otocima. Sada prelazimo na Indijski ocan, e, otok Reunion ribarski sektor na tom otoku. Ima 190 malih plovila i imaju jednu e, kočaricu koja djeluje na otvorenom moru. Imaju 46 brodova sa površinskim parangalima i upravo su oni najinteresantniji sa stanovišta ove studije. 33 e, su sa hladnjačama, i njihov glavni ulov je sabljarka i sekundarni su morski psi i ponešto tune. Znači godišnji iskrcaj iznosi oko 2750 tona, to je prosjek za pet godina koje smo mi proučavali i tu imamo mješavinu kao što sam rekao tune, e, sabljarki i morskih pasa. Imaju četiri e, pogona za obradu i jedan posebno se bavi e, izvozom e, sabljarki na europsko tržište i otprilike 1200 radnih mjesta postoji u tom sektoru, a to je 0,5% ukupne radne snage. Što se tiče Majota, koji kao što sam koji je e, početkom 2014. postao e, najudaljenije područje. Ima pet velika plovila sa plivaricama koji love otprilike 32.000 tisuće tona, e, tako je taj broj je bio za 2012. Znači radi se o velikim operaterima i oni love ribu po cijelom Indijskom oceanu. Operativna baza im se nalazi na Sešelima, e, odakle zapošljavaju posade i tamo se obskrbljuju i tamo iskrcavaju svoj ulov. Što se tiče gospodarskog učinka na mejot. Sam mejot nema puno koriste toga, međutim oni imaju sami četiri mala e, plovila sa parangalima koji love sabljarke i koliko smo mogli utvrditi ulovili su 28 tona 2012. oko 850 ribara 1987. Ali nemamo recentnije podatke. I koliko mi znamo tamo e, nema nekih e, većih pogona za obradu ribe. Znači to je jedan kratki rezime e, stadija tunolova u tim najudaljenijim regijama, područjima koja su relevantna za nas. No, kao što rekih, rekoh, mi smo također napravili profil francuskih e, prekomorskih teritorija u izvješću koji se nalazi u aneksu. Imate malo više podataka o ribar, sektoru u tim regijama. Što se pak tiče toga kako Europska unija pruža podršku e, tunolovnom sektoru, tokom proteklih pet godina imamo dva glavna mehanizma kako smo mi utvrdili. Jedan je mehanizam za potporu cijene tune, e, to je bilo u skladu sa starom uredbom o e, jedinstvenoj organizaciji e, tržišta na tržišta za ribarske i akvakulturne proizvode, znači to je uredba 104 kroz 2000. I zapravo tu imamo naknadu za autonomnu suspenziju um, carina, carinskih kvota na tunu koja se uvozi kao sirovina za obradu. Znači, uh, kad bi se cijene spustile ispod određenog, uh, određene razine, onda bi se to aktiviralo to je bila naknada proizvođačima. E, radilo se o malim e, brojkama, 5 eura po toni i ukupno bi iznos došao do oko 1.700.000 e, sedamsto eura, to je bilo tako 2005. No taj mehanizam potpore je prestao se primjenjivati kada je ova reformirana zajednička ribarska, ribarstvena politika stupila na snagu Znači od 1. siječnja 2014. E, došlo je do zamjene, znači imamo ovu pomoć za skladištenje i EMFF. Ali i to isto će e, biti na raspolaganju samo do 1. siječnja 2019. kada će taj mehanizam za e, pomoć za skladištenje prestati postojati ne samo za tunu nego i za sve druge vrste riba. Dakle, radi se o jednoj privremenoj mjeri koja će biti e, raspoloživa samo tijekom nekoliko godina koje su pred nama. No, najvažniji mehanizam potpore koji ima Europska unija jest naknada za e, dodatne troškove u stavljanju na tržište nekih e, ribljih proizvoda iz najudaljenijih regija i to je u skladu sa uredbom 791 kroz 2007 e, kojim imamo jednu godišnju kuvertu, jedna godišnja sredstva za razdoblje od 2007. do 2013. iz kojih se to pokriva i ta mjera potpore Ukupno se radilo oko 14,5 milijuna eura godišnje za sve riblje proizvode, no zbog važnosti e, tunolova u tim najudaljenijim regijama, taj e, tunolovni sektor je igrao veoma važnu ulogu u prijedlozima, e, odnosno traženjima te pomoći. Primjerice na Reunionu su tuna i sabljarka, na njih je padalo 100% e, svih tih e, mjera potpore. U portugalskim najudaljenim regijama na tunu je otpadalo 60% ukupnog iznosa, a na kanarskim otocima 35%. Tako da ukupno oko 42% ukupno izdvojenih sredstava a to je 6,3 milijuna eura godišnje je od strane zemalja članica bilo dodijeljeno e, tunolovnom sektoru. No, ta mjera će također sada biti zamijenjena kada se kada stupi na snagu reformirana zajednička ribarstvena politika i sada će zemlje članice moći samo e, tražiti pomoć e, u skladu sa EMFF-om. E, ono što je pozitivno je da će tu biti veća fleksibilnost, o tome ću nešto kasnije reći. Što se pak tiče isplate tih mjera potpore i ta mjera je ocijenjena od strane komisije prije tri godine, tako da imamo neke zaista dobre podatke o tome u kojoj mjeri se zaista to koristi za pojedinu vrstu i ova tablica vam pokazuje malo detaljnije u kojoj mjeri se e, to koristi, u kojoj mjeri te najudaljenije regije tijekom ovog perioda koje obuhvaća studija e, su to koristile. Na samom dnu, na desnoj strani ove tablice, vidite 98,5% e, stupanj utilizacije u nekim e, godinama je ta brojka čak prešla 100% e, za tune. Zašto? Zato e, su oni koristili takozvanu modulaciju, znači ako se za jednu vrstu manje potroši, to taj se iznos može prebaciti na drugu vrstu. Dakle, to su te mjere koje zovemo poseji i moguće je zaista da je tuna bila jedan sektor koji je zaista uspio u potpunosti upotrijebiti, iskoristiti ovu mjeru puno više e, nego drugi sektori. Dakle, radi se o jednoj vrlo uspješnoj mjeri, 98,5% e, postotna utilizacija i zapravo je ta naknada e, iznosila 7,7% e, svih e, troškova za sirovine za te subjekte koji posluju sa tunom u najudaljenijim regijama. Ono što je također bilo interesantno i što smo utvrdili ovom studijom je da postoje nedovoljni kapacitet za naknadu za cijeli ulov tune na Kanarskim otocima 2012. E, dakle, kada je došlo do puno većeg ulova i onda e, ova mjera je bila nedovoljna da e, se isplati potpora za cijeli ulov. Znači tu je postojala jedna rupa, jedan deficit koji se nije mogao nadoknaditi. Također je važno primijetiti da neki sektori nisu imali tu potporu kao što je primjerice zračni prijevoz e, svježe tune e, sa Zora jer portugalska vlada nije smatrala da je to e, jedno posebno važno područje koje zaslužuje potporu i također je bilo nekih rupa, nekih nedostataka u sustavu. Znači kada nije bio neki uvjet da neki e, proizvodi na koje se može naplatiti ta naknada da se transportiraju iz tih e, najudaljenijih e, regija. Znači uredba bi trebala obuhvaćati i te troškove transporta da bi ti proizvodi iz najudaljenijih regija došli do kontinentalne Europe, no međutim također su se tu isplaćivale subvencije za proizvode koje se plasiraju na lokalno tržište. Kao rezultat toga ta je mjera reformirana i sada je to u, otpada na, dakle, na zemljama članicama je da one predlože svoje vlastite mjere u okviru emff znači Europskog e, fonda za ribarstvo i pomorstvo njihovih operativnih programa, što će omogućiti puno veću fleksibilnost. Dakle, ako pogledamo e, kakav je utjecaj, odnosno učinak, e, kolika je zapravo važnost e, tunolova u tim najudaljenim regijama, možemo reći da oko 236 plovila se bavi tunolovom. U prosjeku love oko 40, skoro 50 tisuća tona tune i tuni sličnoj sličnih riba. E, vrijednost je oko 73 milijuna eura, to je 13% ukupnog iznosa za Europsku uniju. Imamo 14 pogona za obradu, dakle šest su pogoni za konzerviranje, e, tri e, proizvode potrbušnice tune, jedna je za duboko smrzavanje i četiri su pogona za obradu sabljarki. No, konzerviranje tune e, kao takvo ima je od strateškog značaja samo na Azorima, zato što tamo imamo pet od šest ukupnih pogona za konzerviranje tune koliko ih ima u najudaljenijim regijama. Dakle, ukupno e, na to otpada oko 650 radnih mjesta, što se tiče dakle, baš samog ribolova i oko 1382 E, u obradi. I tu moramo e, ukazati na to da najveći broj tih e, poslova na obradi ribe to obavljaju žene. Ukupno oko 2000 radnih mjesta, to je otprilike 0,2% radne snage u svim profesijama u tim najudaljenim regijama, to je otprilike 13% radne snage koja radi u ribarskom sektoru. Možemo reći da od svih e, najudaljenih regija, a Zori u najvećoj mjeri ovise o tuni, gdje na taj sektor otpada 1,3% svih radnih mjesta i jedna trećina svih poslova u ribarskom sektoru. Dakle, kada pogledamo e, koje su prijetnje s jedne strane i šanse s druge strane u ovom sektoru, što se tiče održivosti resursa, postoji određeni razlog za zabrinutost e, e, kod Atlantskog oceana, kod tuna tamo, e, time upravlja ikat. Ne vidimo neku veliku prijetnju, no potrebna je budnost, zato što su u ovom momentu stokovi u potpunosti eksploatirani. Znači postoji potreba da se održi visoka razina svijesti, da se prati e, kako se mijenjaju e, ti obrazci jer bi moglo doći do promjena. Što se pak tiče Indijskog oceana, tu je situacija drugačija. Imamo zastarjelu procjenu stokova za e, žuto, perenu tunu i kao što smo vidjeli majotu u Indijskom oceanu koji ima ta, ta pet, tih pet velikih plovila sa plivaricama, e, vidimo da oni mogu zaista utjecati na promjenu e, statusa e, žutoperene stune. Tu također imamo lokalizirano smanjenje broja sabljarki, uglavnom oko reuniona, baš zbog pretjeranog lova. To je još jedno područje gdje postoji razlog za bojazan. Ima još jedan problem koji bi mogao utjecati na održivost situacije u Indijskom oceanu. E, kako se smanjuje e, opasnost od piratstva i 2014. nije bilo nikakvih e, incidenata sa piratima, piratskim napadima na ribarska plovila u Indijskom oceanu, moglo bi doći do preseljenja E, ribarskog, ribolovnog napora s Atlantskog oceana na Indijski ocean, znači taj povećani ribolovni napor bi mogao negativno utjecati na stokove. I u svjetlu ovog e, dosta slabog e, režima upravljanja od strane povjerenstva za tune u Indijskom oceanu i OTC-a, to bi moglo također povećati zabrinutost. Dakle, sad ćemo pogledati e, kakva je izloženost e, ribarskog sektora u ovim regijama prijetnjama održivosti. Ovdje vidimo u ovoj tablici ova žuta područja na Indijskom, u Indijskom oceanu nam pokazuju vrste e, koje su podložne potencijalnom riziku što se tiče održivosti. Dakle, žuto perena, na tuna i e, sabljarka u Indijskom oceanu su dvije vrste koje, gdje postoje zabrinutost i vidimo da što se tiče Indijskog oceana, ulova tamo, da žuta perena tuna na nju otpada oko 62% ukupnog ulova. Dakle, mogli bismo reći da majot posebno sa stanovišta tunolova se suočava sa e, potencijalnom prijetnjom, to je tim rizikom da bi moglo biti ugroženi stokovi žutoperane tune. Što se pak tiče ovog sektora obrade, kao što smo vidjeli, u Atlantskom oceanu, u najudaljenijim regijama na Atlantskom oceanu, postoji snažna veza sa ribarskim sektorom, ribolovnim sektorom. E, drugim riječima, E, sve što se ulovi ulazi u obradu. No, budući da ne postoji neka e, sada e, prijetnja, postojeća prijetnja održivosti, mi mislimo da je u ovom momentu ta veza dosta sigurna. No, u najudaljenijim regijama u Atlantskom oceanu važno je napomenuti da E, sektor obrade e, ne može e, pokriti sve svoje potrebe za sirovinom iz lokalnog ulova. Znači Azori i Madeira trebaju uvoziti 43% sirovine što se tiče tune. Dakle, veoma je važno da, se, da taj ulov ostane na visokoj razini. Također možemo reći da budući da varira e, ulov e, u velikoj mjeri, posebno što se tiče prugavca, to e, također predstavlja još dodatnu poteškoću što se tiče sirovina za te pogone za konzerviranje ribe, njima je dosta teško da tijekom cijele godine imaju dovoljno sirovine. U Indijskom oceanu je situacija malo drugačija, samo Reunion ima snažnu vezu sa ribolovom što se tiče sabljarke i ova lokalizirano smanjenje broja e, predstavlja prijetnju. I također e, činjenica da za žutoperajnu tunu imamo samo starijele procjene stokova, to ne predstavlja prijetnju tom sektoru obrade e, jer majot niti nema nikakve pogone, to će utjecati samo na Sešele ili Mombasu i tako dalje gdje se obrađuje ta riba. Veoma je važno reći da se ne radi e, samo o prijetnjama, nego tu imamo i šanse. Dakle, e, što se tiče konvencije o e, pravu mora Uena, i proširenju od kontinentalnog šelfa, su otvorili nove mogućnosti i upravo se e, jedan broj zemalja članica Europske unije prijavio, odnosno zatražio je to proširenje, kao što vidimo Reunion će samim time e, proširiti e, svoje područje zapravo ZERPA tako da onda vidite da e, to zaista može imati veoma veliki učinak. E, ovdje svijetlo plavo vidimo koliko je sada ovo e, gospodarsko područje isključenja, a ova žuta točkasta linija nam pokazuje granicu koju je Portugal predložio u svom zahtjevu upućenom e, UN-u da se proširi zona kontinentalnog šelfa. I ako se to odobri, dovest će do velikog proširenja EEZ-a e, koji će biti na raspolaganju Europske unije i sasvim sigurno će dovesti do isključenja nekih od e, međunarodnih e, ribarica koje trenutno su uključene u ribolovni napor na pučini na otvorenom moru jer onda bi samo tamo mogli e, loviti ribu brodovi iz Europske unije jer to je područje isključenja. To će imati veliki učinak. Mi nismo to proučavali, ali za u jednoj budućoj stadiji, studiji će se svakako to trebati e, proučiti, na koji način će to utjecati. No znamo da će taj utjecaj biti znatan. Što se pak tiče preporuka e, na planu definicije politike, Naravno, ono što je najvažnije je da se osigura e, održivost resursa na kojima ovaj sektor počiva i u tom smislu Europska unija bi trebala po našoj preporuci osigurati da ova po povjerenstvo za tunu, e, za Indijski ocean, e, reagira na sugestije iz revizije iz 2009. sa konkretnim mjerama za bolje upravljanje i posebno postoji potreba da se postigne sporazum oko dodjele kvota za ove glavne vrste tuna e, među stranama. To je jedna velika rupa u ovom momentu u upravljanju resursima od strane IOTC-a. Osim toga, Tu postoje i mogućnosti da se poboljša poštivanje od strana, strana potpisnica i e, oni koji nisu potpisali um, ikad i IOTC kako bi sve ispunjavale svoje obveze. I ovdje mislimo da Europska unija već ima odlične alate na raspolaganju e, u uredbi 1005 iz 2008 gdje se govori o ilegalnom nereguliranom e, ribolovu i to bi se moglo primijeniti te odlične mjere e, ovim e, stranama koje se ne pridržavaju pravila za tunolov. Što se tiče mjera potpore, ovaj novi fond EMFF omogućava puno fleksibilniji niz mjera podrške ribarima u tunolovnom sektoru u najudaljenijim regijama, no e, postoji potreba da te mjere kako se definiraju od strane zemalja članica zaista i zadrže tu fleksibilnost i možda će postati potreba primjerice da se razmotri da se prijeđe na e, aranžmane godinu za godinu, posebno kod E, onih vrsta gdje jako varira ulov. I možda bi se mogao uvesti čak i elemente ex post. Kako bi se osiguralo da kada ulov bude visok, da e, gospodarski subjekti ne ostanu bez ikakve potpore. I konačno trebamo razmotriti budući učinak ovog proširenja Um, isključive gospodarske zone jer uh, tu bi možda trebalo reagirati nekom politikom jer će to utjecati na razvoj sektora u budućnosti. Eto, uh, zahvaljujem vam na pozornosti. Hvala. Merci monsieur Goulding d'avoir utilisé au mieux. Hvala gospodine Goulding, jako ste dobro iskoristili vaših 20 minuta. Dobro, malo ste prekoračili vrijeme, ali nema veze. Euh, donc je vais passer maintenant la parole aux collègues qui veulent... sada predajem riječ kolegama koji vam žele možda postaviti pitanje. Gospodin Sero Santos je već tražio riječi, moram reći da me to ne čudi. Hvala. Kao no, prvo želim vam gospodine Golding zahvaliti. Pa, mi se poznajemo još iz Portugala, no hvala uistinu na ovom odličnom izlaganju, na provedenom radu. Također hvala na ovoj uistinu lijepoj prezentaciji situacije u um, ovim rubnim područjima, kolika je to ovisnost o ribolovu i prerađivačkoj industriji. E, to je vrlo važno jer e, ove industrije su važne jer tim se <clears throat> otvaraju nova radna mjesta, tim se stvaraju radna mjesta i za žene. Mnogi nazorima su ovisni o tome e, jer pa radna mjesta posao mogu pronaći samo u prerađivačkom sektoru. Tu ima pet puta više zaposlenih žena u tom sektoru nego primjerice ribara. Nisam sada sve detaljno pročitao, možda nisam sve niti vidio, no htio bih se osvrnuti na jedan aspekt. Naime, kada se ovdje govori o proširenju kontinentalnog šefa, onda to ne znači da se E, širi europska ekonomska zona, nego samo da se širi dakle, e, suvernost na, na tom području. E, dakle, da se povećava pris, to se neće promijeniti ništa u pristupu pelagičkim ribljim vrstama, sve će ostati kao i prije ekskluzivna e, gospodarska zona se razlikuje od kontinentalnog šefa. To mislim da je važno, da je važno to napomenuti. E, to <clears throat> zapravo to neće utjecati na veličinu ribolovnog područja koji stoji na raspolaganje Portugalu ili nekoj drugoj zemlji članice Europske unije. još jedan aspekt, e, još bih se na još jedan aspekt, možda se u studiji o tome ipak više govorilo. Naime, riječ je o ovim fluktuacijama, o ovim varijacijama od godine do godine, promjena u brojkama iskrcanog ulova. To djelomično je svakako povezano i sa resursima riba. Znam da prerađivačka industrija, odnosno da industrija prerada robe u konzerve je 90. godina za napadova, međutim e, sada ponovimo pad brojeva jer primjerice u materiji imamo jačanje aktivnosti, dakle pustite razne varijacije, 63% e, se iskrcava. 63% od količine koja je potrebna za tvornice. To su važne brojke, važne brojke također i za situaciju zapošljavanja e, na Azorima. Vidjeli smo od e, statističke brojke o tome koliko radnih mjesta je u ribolovnom, a koliko u riboprerađivačkom sektoru. A sada dopustite da postavim nekoliko pitanja. Ne znam Mm, je li eh, Ian ovdje istraživao koliko je povezana tunolov sa dru, izlovom drugih eh, ribljih vrsta, ne više nekih 10-15 godina provode se program nadzora ribljih vrsta, a cilj je istraživati upravo odnos sa tune i drugih pelagičkih ribljih vrsta. I tu bih eh, Htio znati, možete li nam se po tom pitanju dati dodatne informacije, dakle ove godišnje fluktuacije, kakav je njihov e, utjecaj e, na riboprerađivačku industriju, ili općenito prerađivačku industriju. Važno je to naravno i pitanje kada imamo ovakve podatke, kada imamo ovakve informacije, uzimate li e, tu u obzir, e, jeste li uzeli u obzir samo iskrcaj lokalne flote ili ste uzeli u obzir i brojke vezano za iskrcaj onih drugih flota koji nemaju tamo sjedište nego e, E, tamo love i iskrcavaju e, ulov. I još jedno pitanje, da, znam što sam htio još pitati. Bio sam pomalo iznenađen. Naime, primijetili smo da postoji velika razlika između atalanskog i Indijskog oceana, pogotovo kada je riječ o održivosti resursa. To je uistinu bilo iznenađuće, međutim mislim da je ova studija bi bila iznimno korisna i ja ću proslijediti rezultate ove studije dalje. Ja dolazim sa Zora i u prošlosti nismo imali ovakve studije i zahvaljujem što sada imamo studiju o, na ovu temu. Hvala. Hvala. Da, ja sam također mišljenja da je ovo iznimno korisna studija, te se također zahvaljujem na i ovu iscrpnu prezentaciju. Mislim da je to bi bilo vrlo korisno. Dopustite jedno kratko pitanje. U izlaganju ste rekli, e, kada ste govorili o Indijskom oceanu, da nema dovoljno prikupljenih podataka. Ja sam jučer pak saznala da znanstvenici kažu da podataka postoji više nego dovoljno, da se podaci prikupljaju svaki dan, ali od tih nevjerojatnih količina prikupljenih podataka koriste se samo 10%. Stoga moje pitanje e, za upućeno vama, imate li vi slično iskustvo? Ako jeste, što je razlog tome? Mi kao političari smo se naravno pobrinuli da za u fondu za ribarstvo postoji više nego dovoljno novca za e, istraživanje i toga sam uvijek značno, kada ponovno ovakvom izlaganju čujem da nedostaje podataka, a s druge strane imamo informaciju da e, se prikuplja više nego dovoljno podataka, ali se samo mali količina podataka uistinu koriste. Hvala Ulrike. Traži li još netko riječ? Ako ne, onda predajem riječ gospodinu Guldingu koji će pokušati odgovoriti barem djelomično na ova pitanja. Uh, thank you very Hvala, <clears throat> hvala na ovim pitanjima. Što se tiče E, interakcija, odnosno odnos sa drugim ribljim vrstama, to upravo ovisi o e, ribolovnim e, alatima koji se koriste. Ono što smo mi primijetili jeste da u Atlantskom oceanu Azori, Madeira, Kanare, ono što se tu koristi u ribolovu jesu su ribarski štapovi i to je, mm, evo pokušat ću pronaći gdje je to u mojoj prezentaciji, evo to je na ovoj slajdu, e, to je vrlo specifično ciljani način ribolova ciljem da se ulove manji primjer tune, dakle to nije zapravo velike ribe jer ipak ih ribari moraju izvući, oni ne mogu izvući tunu od 200 kg na palobu, koja koja primjenjujući ovu metodu. Međutim, ovo je za manje e, žutoperajne tune i e, tunja krugavca. Problem je međutim je u tome što tuna ponekad, ovisno o vrsti, e, e, je sklona tome da pliva u e, mješovitim jatima, što znači da imamo u istom jatu različite vrste tune. E sada, a ono što možda za jednu vrstu nije problematično, može biti problematično za drugo. E sada kada govorimo o Atlantiku, onda je to najugroženija vrsta svakako veliko oka e, tuna. Kada se ova metoda korista, onda da, <laughs> postoji razlog za zabrinost. Međutim, kada je riječ o drugim e, metodama poput korištenja mreža plivarice, slično. Riječ je zapravo velikim mrežama, mrežama koje ne se ne hvataju samo tune, nego i druge vrste e, riba koje, koje isti izvor hrane ili se hrane pak e, tunom. Mogu se ovim mrežama se mogu loviti možda i citase. Dakle, to je cijeli vrsta koji se može loviti mrežama. Tu je vrlo važno imati na umu i ovu interakciju sa neciljanim vrstama, te to također uzeti u obzir to, tome se nismo detaljnije bavili u ovoj studiji. Ponajprije smo se koncentrirali u ovoj studiji na socioekonomske aspekte ovog sektora. Također ste postavili pitanja vezano za mm, dakle, veliku stopu variabilnosti um, ulova i iskrcaja. E, to je naravno um, uzrokovano s um, razlikama ili promjenama u migratorskim tokovima, ovisno o temperaturi mora, izvorima hrane i tako dalje. To se može mijenjati razlikovati od godine do godine. Dakle, u jednoj regiji ribari će reći da se smanjuje količina ulova tomu, ali to pak ne znači da se smanjuju resursi, nego je riba u tom trenutku negdje drugdje, na nekom drugom području. Ako pak pogledamo konkretne brojke iskrcaja ulova, onda smo obuhvaćali mm, dakle, uobučeno razvijete izvore, dakle, riječ je o iskrcaju na Madeiri ili Azorima i to iz svih izvora. Međutim, mi smo tu uključili i um, e, um, e, naravno, iz, e, dakle, brodova koji nisu u, u europskoj floti. Primjerice, <clears throat> ako imamo brod, primjerice brodove koji e, love u okviru bilateralnih sporazuma i e, onda je iskrcavaju na Azorima. To je također uzeto u obzira. Međutim, e, njih se ne računala kao, ne kao nelokalne dakle, izvore praktični kao uvoz. I na posljedku pitanje, posljednje pitanje koje je postavljeno vezano e, za i i za raspoloživost podataka. E, da, puno je podataka, no kako bi se mogla provesti znanstvena analiza, nije dovoljno samo imati podatke i izvješće sa brodova, nego također se moraju provoditi studije, provoditi znanstveni rad, kako bi se e, dobile varijable, važne varijable koje su vrlo e, relevantne za bioekonomske modele. Tu zapravo imamo kašnjenje u provođenju znanstvene analize i e, zapravo e, korištenja rezultata analize u modele upravljanja. Dakle, to, to je razlog, odnosno to je ono što je Revze i OTC iz 2009. godine odnosno što je analiza 2009. pokazala da bi bilo važno za i OTC. Naravno, postoje tu i određene proračunska ograničenja e, koja se odražavaju na pravovenu provedbu e, znanstvenih analiza prikupljenih podataka i njihovo korištenje. Hvala. Hvala gospodine Golding. Sada odmah predajem reč predstavniku komisije, gospodinu Gonzalesu. Ako može samo kratko. Ok, vas eh, Hvala gospodine predsjedavatelju i hvala i vama gospodine Golding na ovom izlaganju eh, koji je bio iznimno jasan. Studija je također jasno, vrlo dobro strukturirana. Moram pak reći da nažalost nije bila toliko potpuna, istetna kako sam ja to možda očekivao. Ne bi bilo loše kad bi neki aspekti bili puno detaljnije opisani ponajprije kada je riječ o ovim najdeljenim regijama u francuskom, u francuskim Karibima. Tu ima jako e, su velike resurse pelagične e, ribe I <clears throat> potom, e, dopustite samo još nešto da naglasim, mislim i izlagatelj je to naglasio. Ovdje se naravno mora uzeti u obzir i na koji način se riba lovi. I samo još jedna anegdota. U imamo četiri plovila plovila za izlov eh, pelagijske eh, ribe. 70, eh, 60 tona godišnje se ulovi, dakle imamo četiri plovila. sa potegačama a on uspiju uloviti 30.000 tisuća tona godišnje. I tu moramo uzeti sljedeće u obzir. Ako uzmemo Majota kao primjer, onda ovih 30.000 tisuća tona zapravo on to, je ono što se sa samo iz, te količina koja se iskrca brodovi pristignu, iskrcaju, river dolaze zapravo iz jedne potpuno drugog područja. To je jedno veliko bogatstvo koje ne daje nikakvu korist samom otoku. Pritom moramo imati na umu da taj e, ulov e, se iskrcava u e, vrlo u najudeljenim regijama. Međutim, to ne znači da lokalna plovila imaju e, ili da lokalna regija ima nekakvu korist od toga, jer e, ono riba koja je iskrcana se prerađuje ponovno e, i izvozi. No, u svakom slučaju, hvala na izlaganju koje je bilo iznimno korisno. Hvala i hvala još jednom gospodinu Guldingu i na izlaganju i na odgovorima na postavljena pitanja. A sada ako se slažete, možemo preći na točku broj 12. Radi se o sustavu kontrole i izvršenja primjenjiv na području obuhvaćenom konvencijom o budućoj multilateralnoj suradnji u ribarstvu sjeveroistočnog Atlantika. Gospođa Kristansan je izvjestiteljica. 31.3. joj je dodijeljen ovaj dosje. Danas ćemo čuti prezentaciju ovog izvješća na odboru, a nakon toga ćemo imati razmenu mišljenja. Sada prvo dajem riječ predstavnik komisije Armando. Hvala još jednom gospodine predsjedavatelju. E, da, samo ću kratko predstaviti o čemu je riječ. E, riječ je o prijedlogu uredbe koji zapravo sam sebe e, predstavlja. Dakle, imamo uredbu 1236 iz 2010 gdje o provedbi preporuke barem one najvažnije što se tiče sustavu kontrole izvršenja primjenjivom na području i tako dalje. Međutim, e, određene preporuke nisu e, e, provedene kroz ovu uredbu, nego kroz druge pravne akta komisije. Dakle, bilo je riječ i o provedbenim aktima. Nakon što je ova uredba usvojena, vodio se cijeli niz rasprava u ikatu i pritom smo pokušali ove sustave kontrole i na nadopuniti od strane NESKA kako bi se ove detalje koji su e, zapravo bili predviđeni u konvenciji i to e, ono vezano za mjere kontrole u lokama od 2010. do 2013. pa potom i od 2014. godini. U toj organizaciji su izrađene i usvojene preporuke kojima se promijenio sustav kako bi u zakonodavnim aktima to moglo biti provedeno i u zakonodavne akte Europske, Europske unije. E, time je uredba 1236 e, iz 2010. trebala biti izmijenjena. No upravo onako kako je su prije postajale mjere koje su pak bile e, tek u sekundarnim aktima komisije sadržane. E, ovdje je preporuka iz 2013. godine preuzeta u Pravno Europske unije e, kroz prodbene ili delegirane akte. Oni propisi na koje se odnose ove, ove iznimke jesu promjene koje se odnose na definiciju i područje primjene, no Također odnose se na određene propise koji bi omogućile e, pravne e, rupe, dakle pitanje je li riječ o luci, iskrcajno luci, prekrcajno luci i tako dalje. Dakle, sada je definicija luke takva da svaki iskrcaj, prekrcaj biva obuhvaćen ovom definicijom. Potom još jedan cilj izmjene jeste jačanje kontrolnih mjera E, kada je riječ e, o, ribolovu i potom je poboljšanje kontrolnih mjera kako bi kontrole bile učinkovite i kako bi se ostvarila bolja e, suradnja među dionicima. Mi smo dodatak ove uredbe prilagodili na taj način da je uveden sustav koji omogućava analizu rizika pri e, kontrolama. Također i kontrolne postupce za nacionalne inspektore u lukama. Naravno, ako želite, mogu ovdje ući i u detalje, no zapravo to uopće nije potrebno ići u detalje jer prijedlog je objašnjava sve što je sadržano. Hvala. Hvala. Sada gospodin Kristijansen koji je naš izvjestitelj. Hvala gospodine predsjedavajući. Želim se zahvaliti komisiji na izlaganju o samom prijedlogu. Ja vjerujem da će ovaj prijedlog zajemčiti bolju dugoročno očuvanje ribarskih fondova sjeverno-istočnog Atlantika. Vjerujem da ovaj predlog nije kontroverzan jer se radi o transpoziciji tri preporuke koje je već EU odobrila. E, i koje je već pretočeno u europsku pravnu stečevinu. Stoga mi nećemo e, mijenjati i dopunjavati ovaj prijedlog za sad. Imam samo par komentara koje želim naglasiti, jedan vezan uz e, sam postupak, a drugi se tiče sadržaja prijedloga. Vjerujem da bi bilo da je značajno što komisija daje veoma često prijedloge za transpoziciju odluka koje su usvojene u međunarodnim organizacijama veoma kasno. Na primjer, ovo stupa na snagu sedmog ove godine, što znači da vijeće i parlament su sada pod velikim pritiskom i ne mogu se uskladiti s ovim vremenskim rokovima. To će dovesti u pitanje kvalitetu zakonodavstva jer nemamo mogućnost e, detaljno se baviti ovim prijedlogom. Mislim da to predstavlja problem ako bude to postalo pravilo, a ne izuzetak e, kada govorimo o zakonodavnim prijedlozima. Nadam se da će komisija to imati na umu za budući rad. Na kraju želim naglasiti da nam trebaju predlozi o reviziji uredbe o kontroli i o uredbi EU što je prije moguće. Čini mi se da se komisija previše revidirala na revi... se previše usredotočila na revidiranje ove dvije uredbe umjesto da radi na novom okviru uredbe za kontrolu i novom okviru za uredbu EUU. Nadam se da će komisija uskoro predstaviti dva predloga za ove uredbe. E, pozdravljam ovaj predlog i iskreno se nadam da ćemo moći brzo e, se baviti ovim za vrijeme pregovora sa e, vijećem i komisijom. Hvala. Hvala. Predajem riječ izvjetitelju u sjeni ili zastupnicima koji žele uzeti riječ. a Ani. Hvala gospodine predsjedavatelju. Dobro se prvo zahvalim komisiji i dopustite se da se ono što je naš izvjestitelj već rekao. Jer kada je riječ o vremenu i ramenskim planovima i kada je riječ o nastavku, onda tu mogu podržati ono što je rečeno, no Uzbog tome imam i nekoliko pitanja. Ja sam nova u ovom odboru, moram se prvo ući u tematiku. Međutim, ako pogledamo članak 24 koje se ovdje mijenja, e, kako to izgleda, odnosno što će biti sa prvim, e, prvim stavkom izmjena rokova za prijavu, na koji način će, dakle, kakve će tu imati? Dakle, izmjena rokova kao će biti posljedice. Potom članak 253 a to također želim e, čuti kakvi su tu zapravo dokazi za EU to prvo nije jasno. Isto tako ovdje govori o tome da se e, riba, po pa iskazna riba proseđuje u druga luka, Tu treba zapravo e, dokazati da postoji e, šteta. To mora biti jasno definiramo. Ne možemo propustiti sucu da to tumači definiciju. I mislim da je tu upravo nam je potrebna komisija, jer moramo imati jasne informacije na u koje će sudac raditi. Potom, E, sve, e, sve ove kontrole luka. Dakle, sve zemlje moraju vršiti e, kontrole. Sada je to 5% iskrcane, li 5% zamrznute ribe u lukama. Možda je to dobro, ali htjela bih čuti što komisija misli o tome. Ako ovdje imamo smanjenje postotka su količine koja se provjerava. Potom članak 26 6, tu imamo 1 do 3, e, izmjenu 1 do 3, tada steče se dojem da e, lučke kontrole su u prošlosti e, bile prihvaćene ili viđene kao nešto negativno naime, smatra se da se na ribare vrši prevelik pritisak. Nije li možda upravo to razlog zašto se dolazi do unošenja ove izmjene? Može li se taj problem riješiti u istinu ovo izmjenu? Osim toga, to bih e, htjela pozornjati na sljedeće. Naravno, važno je da postoje i prijevode. I na posljedku da, moramo koristiti upotrebe prevoditelja. Potrebne su nam ovdje, ali potrebne su i e, ribarima. Javljam se još netko za riječ. Monsieur Kuhn. Gospodin Kuhn. Ah, die multilaterale Zusammenarbeit Dakle, multilateralna suradnja u sjeverno-istočnom Atlantiku odnosi se većim dijelom i na zemlje članice Europske unije no mi naravno imamo i odgovarajuće načela suradnje sa trećim zemljama u severoistočnom Atlantiku, na primjer sa Norveškom ili sa pitanje kako izgleda kako to se izgleda sa Islandom u posljednje vrijeme kada je riječ o kontrolama postojale su E, postojale su e, do dogovori, ali postoje velike razlike kada je riječ o ulovljenim količinama, o takovima i slično. I tu bih htjela pitati, htio bih pitati koliko je to zapravo rezultat pregovora i e, kako tu je situacija sa trećim državama primjenjuju li se e, iste pravila, iste metode koje i mi očekujemo ili zahtjevamo od e, prilikom kontrola u našim zemljama. Je li tako što uopće moguće ali moguće zahtijevati tako što ili je to onako cilj koji leti negdje u budućnosti? Je d'autres de parole? Ponovno tražite riječ. Dobro, prije nego što ponovno damo riječ gospodinu Kristensenu, komisiji je postavljeno pitanje od strane gospodina Kuna. Možete li mu odgovoriti na ovo pitanje? I mislim da će i kolegica Ekstrem htjeti nešto reći. Non mais c'est moi le président. Donc je propose la parole à la commission. Evo, predlažem da komisija uzme riječ. Voilà. Muchas gracias. E, Hvala. Slobodno se javite kad e, želite uzeti riječ kako bih vas vidio. Zahvaljujem. Hvala. Biću Dakle, bit kratak, primio sam e, ovo na znanje, dakle, čuo sam i primio sam na znanje i ove e, komentare, prigovore o sadržaju, da, primili smo to na znanje. E, da, vjerojatno ima tu i onih elementa se još mogu poboljšati, istina. Čuo sam i dva konkretna pitanja. E, dakle s jedne strane dakle odakle ovi brojke koje se koriste kao mjerila e, odnosno benchmarks za e, kontrole koliko ja znam temelje se na iskustvu i mjerima koje već imamo u internim dokumentima komisije. E, tada e, se na tome razvojalo i sa ugovorima stranama. Time mogu zapravo odgovoriti i ovo drugo pitanje. Drugo pitanje odnosilo se na e, dakle koliko ugovorne stranke Neska su u stanju primjenjivati, odnosno primjenjivati iste mjere i te tijekom provedbe kontrola kao što je mi smo o tome raspravljali i da, mirno zapravo uz, e, to se može zajamčiti isti nivo do kontrola, ako ne čak i veća razina. Posljedno je pitanje zapravo koliko se vremena će se dati zemljama članicama da se prilagode ovom nevim rokovima. Ovo zapravo nije ništa novo za zemlje članice. Zemlje članice već dugo vremena znaju za ovu situaciju, već odavno su se prilagodile na ovoj situaciji, stoga neće tu biti nikakvih problema. E, mi imamo određene dvojbe da ovo što je zapravo, mi nemamo nikakvih dvojbi što se tiče ovih e, izmjena. Ovo nije ništa novo, je samo precizna formulacija onoga što je već postojalo. Dakle, ovime se pokušava samo da se pokušava se zatvoriti sve one pravne rupe grupe eh, koje su postale i koje bi netko mogli iskoristiti. Dakle, zemljičanci neće imati nikakvih problema da se prilagode ovoj novoj situaciji. Dobro, s obzirom na to da Ani nije tražila riječ, predajem ponovnu riječ kolege Kristensenu. Hvala na svim ovim komentarima i hvala još jednom na dobroj suradnji na ovom izvješću. Parfait, cher collègue. Voilà ce que j'aime. Ça, magnifique. Donc, euh, le présentation du projet de rapport. Hvala, dragi kolege. Predstavljanje prijedloga izvješća će biti održano 3.9. Amandmane može se dostaviti do 7.9. Glasovanje na odboru 12. do 13.11. i e, glasovanje na plenarnoj sjednici na drugom zasjedanju u 11. mjesecu 2015. godine. Sada prelazimo na 13. točku dnevnog reda. Radi se o novoj zaštitnoj ribarstvenoj politici i strukturama tehničkih mjera i višegodišnjih planova. To je izvješće na vlastitu inicijativu koje je dodijeljeno klubu e, Pučana. Gospodin Gabriel Mato je imenovan za izvjestitelja. Danas ćemo razmijeniti mišljenja o ovom izvješću i e, Odmah predajem riječ kolegi Gabrielu Matov, a nakon toga kolegama koji se žele javiti za riječ. Izvolite. Hvala. Evo, ovo izvješće ima više ciljeva. Ovdje se govori o tehničkim mjerama i višegodišnjim planovima. Ako zajedno budemo dobro surađivali s komisijom, bez obzira na to što ne znamo sada dokle je došla rasprava, naročito vezano uz studiju o utjecaju tih tehničkih mjera, do kraja godine bismo trebali imati predlog komisije, iako se s tim ipak kasni, onda ćemo zaista moći detaljno raditi na ovome. Ja sam na raspolaganju komisiji za i drugim kolegama za suradnju. Mislim da je ovdje suradnja jako bitna jer samo na taj način ćemo uspjeti zaista raditi na ovom dosijeu. Tehničke mjere su komplicirana tema e, koju možemo nazvati labirintom jer se radi o stručnim, kompleksnim tehničkim mjerama koje se često mogu preklapati, teško ih je shvatiti, ponekad djeluju nelogične, čak i kontradiktorne i zapravo se radi o veoma rigidnom sustavu bez bilo kakve fleksibilnosti. Ako želimo uzeti sve to u obzir i ako još dodamo izuzeća i iznimke koje su odobrila različita tijela ili institucije, onda zaista možemo vidjeti koliko je ovo komplicirano područje. Jedna od karakteristika sustava tehničkih mjera je ta da se te mjere stalno mijenjaju. Neke je predložilo vijeće unutar e, godišnjeg uredbe o kvotama. To je ono što mi zaista budno pratimo jer smatramo da to nije u skladu sa ugovorima o Europskoj uniji. Dakle, bit ćemo dosta oprezni što se tiče ovog dosijeja, naročito kada budemo usvajali tehničke mjere koje se moraju usvojiti uz postupak e, zajedničke suradnje između e, sve tri institucije i tu također imamo dosta i pravnih tekstova koje već sadrže tehničke mjere koje su se vremenom mijenjale. Mm, mislim da je netko to nazvao zaista pravim labirintom i to zaista i je tako. To moramo imati na umu i moramo pokušati to sve na neki način pojednostavniti. Za sad je cijeli ribarstveni sektor dosta oprezan prema ovim tehničkim mjerama, a mislim da to nije dobro. Stoga moramo pokušati uključiti više ribare i također usvojiti poticajne mjere. To će biti jedini način da oni zaista prihvate ono što im mi predlažemo. Ako ih ne budemo uključili u cijeli ovaj proces, onda je vrlo moguće da nas neće podržati na kraju. I moramo sve pojednostavniti, jer zaista mislim da je birokracija ovdje preteška i prekomplicirana, te da može vrlo lako obeshrabriti ljude. Stoga moramo imati jasan i precizan pravni okvir koji će biti dobro strukturiran kako bi svi znali točno što trebaju raditi. Taj pravni okvir naravno mora sadržati sve ono što smo već ranije rekli. Mora uzeti u obzir specifičnosti svake vrste ribarstva i svake regije. Moramo znati o kome govorimo točno i kome se obraćamo. Ako to ne budemo uzeli u obzir, onda ćemo doživjeti neuspjeh. Moj prijedlog je da uzmemo u obzir cijeli niz mjera za Mediteran. Tu su nam potrebne hitne tehničke mjere. To su mjere koje se ne nalaze u studiji koju je objavila glavna uprava Mare zbog e, same kompleksnosti dosijeja, ali sasvim je jasno da E, sredozemlje mora moći na neki način zaštititi svoje resurse i omogućiti ribarima da žive od ulova. To se mora moći kombinirati i to je ono što smo stalno ponavljali u, na ovom odboru. Kada govorimo o nekom području gdje imamo najveći broj malog ribolova sa plovilima od manje od 12 metara, moramo uvesti mjere kojima ćemo zaštititi te ribare to je ono što ćemo naravno, na čemu ćemo inzistirati. Uloga parlamenta je da preuzmemo istu onu formulaciju koju smo koristili ranije u zajedničkoj ribarstvenoj politici, a to je regionalizacija. Moramo na regionalnu razinu prenijeti određene nadležnosti. To je najbolji način, naravno poštujući temeljna načela koja moraju biti prisutna u svim tehničkim mjerama. Sve tehničke mjere se moraju dozvoliti uz postupak suodlučivanja. To je nešto što ću ponavljati i e, napisati u izvješću. Ta, taj e, princip suodlučivanja je ključan u ovom pitanju kako bismo zajamčili takozvanu regionalizaciju najbolji način za usvajanje tehničkih mjera e, je izrada višegodišnjih planova. One su temelj reforme ZRP-a i zato moramo raditi na tome da uz višegodišnje planove postignemo naše ciljeve. Neću sada detaljno govoriti o tome, svi ste vrlo dobro upoznati sa detaljima, ali znate da svi zajedno moramo raditi na tim višegodišnjim planovima jer je to budućnost eh, našeg ribarstva i moramo se boriti za njih. Uz su odlučivanje, to ponavljam. Nitko nam ne može nametati tehničke mjere na taj način što će zaobići mišljenje parlamenta. I kao što sam rekao, malo čas moramo se boriti za načelo regionalizacije. To je temeljno načelo u ovom izvješću. To bi bila opća struktura mog izvješća. Naravno imamo još dosta vremena pred nama. Ali mislim da uz sve ove ideje koje sam sada iznio i uz vašu pomoć ćemo uspjeti riješiti ove probleme i pronaći izlaz iz ovog labirinta kako bismo imali razumljive tehničke mjere koje će biti fleksibilne i koje će svi ribari moći zaista primjenjivati. To je jedini način da se postignu dobri rezultati. To bi bilo sve što se mene tiče i e, rado ću čuti vaše sugestije ili pitanja. Predajem riječ izvjestitelju u sjeni. Da li gospođa želi uzeti riječ? Nein, heute nicht. Heute nicht. Ich warte okay. jetzt mal. Peter van der Ja, hartelijk dank, eh, voorzitter. Um... Gospodine predsjedavatelju. Um, dakle, to su dva najvažnija aspekta za e, a tehničke mjere i višegodišnji program. Zapravo sam mogla sastaviti i dva izvješća. Toliko su važne ove dvije teme. Ja podržavam E, ideju našeg e, kolege. Dakle, ovdje se koriste, dakle, svakako uzme obzir regije, to je vrlo važno u ovom pristupu. Drago mi je da dijelite ovo mišljenje, jer ono što nam treba jeste pozitivan razvoj regionalizacije na temelju načela oko koje smo se složili. No, regionalizacija to je ono što nam treba ako želimo iskoristiti šanse. Ja također mislim da regionalizacija je usko vezana i mora biti usko vezana za inovacije. Riječ je o raznim regijama, regijama, postoje regije u kojima inovacije su odlične, večeras imamo izložbu na tu temu, stoga sve sržno pozivam da dođete već za tu izložbu. A imate regije u kojima se uspješno eksperimentira za primjeću za selektivnim ribarenjem i stoga je za mene ključna riječ inovacija. No ono što je ovdje za mene vrlo važno jesu i vremenski okviri, vremenski planovi. E, pogledao sam ovdje zapravo kakvi su rokovi, da se u plenumu treba glasovati o ovome teku sjeću. Mislim da je to prekasno. Moramo izvršiti pritisak na komisiju i prinuti se za to da komisija već u rano jesen da prijedlog vezano za tehničke mjere, te da na taj način e, izvješće ubrzamo i izvješće našeg kolege. Kada govorimo o višegodišnjim planovima, da, tu smo sada zapravo u, se našli u slijepoj ulici kada je riječ, kada je riječ o Baltičkom moru. Nekako sam danas dobio kao taj dojem da će ipak Luksemburško predsjedništvo učiniti sve kako bi se riba izvuklo zerbe, izvukao iz ove slijepe ulice, jer u protivnom um, postoji opasnost da i svi drugi planovi za druga područja također um, zastanu i da se zima kasne. Dakle, na ribolovu u Sjevernom moru. Da, tu imamo toliko dobro pozitivnih rezultata rezultata u razvoju resursa i toga bismo morali moći već sada djelovati. Moramo moći i ranije govoriti o kvotama i tako. Mete toliko s moje strane. A ka, za Mm, na kraju bih je htio sam još jednom čuti što kolega kaže o ovim vremenskim rokovima. U ovom slučaju sve najbolje e, sve s ovim izvješćem i imate moju podršku. Por favor. Gospodin Milamen. Yo muy brevemente quiero insistir en la importancia del reglamento de... Evo samo hoću naglasiti važnost ove uredbe o tehničkim mjerama Uspjeh ili neuspjeh ove nove ZRP će u velikoj mjeri ovisiti o ovoj uredbi o tehničkim mjerama. Posebno je to važno zbog toga što se promijenio kontekst. Imamo zabranu e, otpada, odbacivanja ulova, to je veoma važno u ovom kontekstu Regionalizacija je također jedan od ključnih čimbenika. Budući rad komisije mora e, uvidjeti da postoji potreba dijaloga sa relevantnim sektorima. Gospodin Mato je to spomenuo. Veoma je važno da se upoznamo s onim što brine i interesira sektore na koje se ovo odnosi moramo razgovarati sa e, ribarima, s njihovim organizacijama i moramo vidjeti koje potrebe su potrebne u kontekstu novog ZRP-a. Hvala. Hvala. Sada predajem riječ Ani. Voorzitter, dank wel. Voorzitter, op de eerste plaats hartelijk dank voor collega. Hvala gospodine predsjedavatelju. Mm, gospodine Matoćev, htjela bih vam zahvaliti na ovim jasnom zalaganju. O drugim izborima nije uvijek tako jasno što se izlaže. Vaše izlaganje je bilo jasno i dopustite da postavim i zapravo e, na jedno do prvih pitanja. Naime, postavljeno mi je pitanje kako je to zapravo iz, dakle što je sa ovim inovativnim e, ribolovom, korištenje elektronskih impulsa za ribolov. E sada postoje razne ribolovne tehnologije, neke su selektivne, neke nisu. E, pitanje e, selektivnog ribolova korištenja elektronskih impulsa vrlo je važno u nizozemskoj. E, dobro je uzeti tu obzir, razmotriti te opcije, toga sam to htjela ovdje iznijeti. Sljedeće godine nizozemska će preuzeti predsjedavanje vijećem Europske unije i to će mene biti e, vjerojatno važno. Naime, možda bi se to moglo pronaći nekakvo rješenje kad je riječ o inovativnim, inovativnim ribolovnim mjerama. Htjela bih čuti međutim i od komisije što oni misle o tome. Evo, pitat ćemo to nešto kasnije. Prvo predam riječ e, gospodinu Kristensenu još jednom. Tak eh, Hvala Gospodine predsjedavajući, zahvaljujem i izvjestitelju na dosad, dosadašnjem radu. Slažem se s njegovim ambicijama, mada su dosta visoke. I ako svi ribari trebaju pročitati, shvatiti i držati se pravila u tom novom dokumentu, onda zaista smo dosta daleko dogurali ako je to moguće, ali ova nova e, ribarstvena politika, ako ne želimo da ona propadne, mi moramo svi nastati postići ovaj cilj i tu ćemo sada imati, e, odnosno postoji opasnost da se ljudi okrenu od Europske unije, jer ako ljudi ne shvaćaju pravila koji se moraju držati, onda će biti negativni, skeptični tako da se slažem s ovim ambicijama i također se slažem da bi možda bilo moguće to postići. Uglavnom, svi stokovi e, vrsta e, su u boljem stanju nego što su bile prije i to pokazuje da idemo u pravom smjeru. I sada smo poduzeli neke mjere da e, spriječimo odbacivanje ribe, da ne lovimo premale ribe, i sada surađujemo sa regijama, sa lokalnim vlastima, to je veoma važno zato što se ribolov razlikuje od regije do regije, a svugdje je važan. Bilo bi zanimljivo pratiti razvoj događaja i slažem se da je vremenski faktor veoma važan, trebamo prijedlog e, što je moguće prije dobiti. Imamo pravila koja se, su sada na snazi koja se ne mogu primjenjivati jer imate ribara koji budu kažnjeni, mogu biti kažnjeni svaki dan praktički zato što su pravila tako loša. Hvala, Werner Kuhn. u temeljnoj uredbi, s temeljnom uredbom, zapravo statali smo u novoj eru ZRP-a. Mi smo također stvorili financijski okvir, višekotežni financijski okvir i um, sasvim je točno, a Gabriel Mato je to i vrlo dobro iznio. Sada je vrijeme da se dogovorimo i oko tehničkih mjera. Imamo obnovu za uredbu paralelno sa osnovnom, odnosno temeljnom uredbom. Imamo sve dosadašnje uredbe, uredbe, sve provedbene delegirane akte u jednom objedinili. Dakle, puno toga se nakupilo s vremenom, imali imamo ipak toliko zemalja članica nismo imali čak niti nadzorna tijela. Sada je sasvim jasno e, kada imamo lovostaj, s kojim, e, na koji način se smije loviti, na koji ne. Imamo također i e, granične vrijednosti kod ulova, kada je riječ o neciljnim vrstama, kada je riječ o zabrani odbacivanja ulova, ograničenje ulova nezaštićenih vrsta zaštita ekosustava. To su sve ključni, ključni zadaci. I Gabriel, sad se mogu dobro zamisliti da dobijemo zapravo priručenik u kojem su pojedina ribolovna područja eto tu smo već kod regionalizacije i da e, za pojedine e, regije e, su definirane ciljne vrste, jasna ribolovna područja, lovostaj i da je tu jasno napisano s kojim instrument, e, na koji način se vrše lov, kako, kako treba izgledati e, planovi upravljanja i tako dalje. I priručnik koji može imati svatko, bilo da je riječ o velikom, kuteru, e, velikom kođaru ili o malom ribaru, tako da svi znaju na koji način smiju raditi i da isti priručnik imaju i na tijela s istim tehničkim mjerama i znaju kako što funkcionira. Ako to postignemo, onda će nas e, sve to bolje prihvatiti ne samo profesija, to ribari, nego također i kontrolna tijela. E sad, hoćemo li to sada raditi pod vremenskim pritiskom ili ćemo si dati pola vremena da e, poradimo na tome da isfiltriramo što sve imamo u postojećem, e, postojećem akiju. Ako mene pitate, ja sam onda taj koji će reći dajmo si vremena i da tehničke mjere stavimo na raspolaganje, te raspolaganje tek 2016. Ali moju podršku također imate. Hvala, Werner Hvala gospodine predsjedatelju. Evo ja sam svjesno čekala, ja sam prvo htjela čuti što drugi kažu. Moram naglasiti da mi danas govorimo o izvješću na vlastitu inicijativu. Uistinu je hvale vrijedno kada netko od nas pokrene inicijativu i izradi mišljenje. No, molim vas, ako e, tijekom rasprave o temeljnoj uredbi rekli smo da ćemo se mi kao parlament, ali također i komisija dati vremena kako bismo mogli kako bismo mogli konzultirati sa predstavnicima struke, kako bismo mogli odraditi pripremne radnje i kako bismo na kraju imali toliko dobrih informacija da možemo do, eh, izraditi, raditi dobro i na sadržaju. Ja sam mišljenja da je komisija se dobro drži vremenskog okvira koji smo mi zadali i mislim da itekako ima smisla da se sada još pričeka što će to komisija staviti na stol. Ako sam dobro, dobro informirana, izveće o tehničkim mjerama dođe će u, negdje u jesen, sad i dolaze ljetni odmori, što znači prepoznam da onda u rojnu ili listopadu će ćemo dobiti izvješće, mislim da tada trebamo početi na tome raditi. E, sad to što je kolega Mato sada preuzao inicijativu, to je hvale vrijedno, no ja osobno sa velikim očekivanjem, iščekivanjem očekujem zapravo izvješće komisije jer znam da komisija intenzivno radi na tome i to da ne rade zajedno sa svim dionicima, bilo da su to nevladine organizacije, ribari, ili drugi koji su uključeni u rad, tako je to se dame komisija u tom pogledu nije razočarala, stoga predlažemo da zapravo sad pričekamo, dobro ovo je dobra inicijativa, ali izvješće predstoji. Hvala Ulžike, evo ja bih rekao nekoliko riječi, hvala najprije Gabrielu Matov na radu i na ovoj inicijativi i zaista očekujemo s nestrpljenjem e, novi pravni okvir sa tehničkim mjerama koje bi komisija trebala predložiti već na jesen. Nadam se da će nam to biti potvrđeno nešto kasnije. Ovaj novi okvir će biti nužan za dobru primjenu pravila ZRP-a i naravno cilj nam je pojednostavniti pravila jer s vremenom EU e je stalno E, komplicirala pravila koja sada jednostavno postaju sasvim nejasna za ribare, za one kojima su ta pravila namijenjena. Zbog toga su nam potrebna nova, jednostavna pravila kako bi zaista e, ZRP e, postala politika koju ćemo primjenjivati, a koja neće ostati mrtvo slovo na papiru. Također, sva pravila moraju biti prilagođena vrsti ribolova jer ne lovi se riba na isti način na Mediteranu ili Atlantskom moru. Znači moraju postojati razlike u tehničkim mjerama ovisno o vrsti ribolova koji se primjenjuje u određenim zonama. E, sada što se tiče regionalizacije, ne znam da li se tu govori o ponovnoj nacionalizaciji ZRP-a <laughs> jer to je nešto što mi ne želimo. Tu moramo zaista biti oprezni i bit ćemo oprezni, zar ne gospodine Kun? Regionalizacija je instrument koji je, što se mene tiče, nužan za dobro upravljanje ZRP-om, a ponovna nacionalizacija bi uništila ZRP. U svakom slučaju, naš kolega Mato će pripremiti izvješće. Nadam se da ćemo ga moći usvojiti na plenarnoj sjednici prije objeve E, službene prijedloga komisije, to bi bilo najbolje i mislim da bi bilo dobro obaviti konsultaciju europskih ribolova, e, ribara e, o tehničkim mjerama. Ja sam već dobio neke predloge, te ću ih ja vama predočiti uskoro i mislim da zaista moramo biti oprezni i s nestrpljenjem očekujemo predlog tehničkih mjera od strane komisije. Predlažem sad da predstavnik komisije, Gospodin Ernesto će dakle ponovno govoriti. Hvala. Evo, na samom početku ću vam e, dati svoju punu podršku u radu na ovom izvješću. Bude li vam potrebna ikakva informacija, statistički podaci i tako dalje, službe komisije će vam rado pomoći na bilo koji način. E, slažem se s analizom koju ste svi proveli. Upravo ste naglasili najvažniju, veliku važnost tehničkih mjera. Tehničke mjere će bez svake sumnje biti dio označiti kraj mikromanagementa u Briselu. Vidjeli smo kako se koriste te vrlo kompleksne mjere, mjere koje je teško shvatiti. I e, tu smo vidjeli tu veoma krutu politiku koja je bila vrlo e, kompleksna, kabasta, nezgrapna procedura koja je otežavala provedbu tih mjera. Podsjećam vas da u e, tom nastanju da se e, reformira ZRP, da smo odlučili naglasiti važnost regionalizacije, a svrha toga je bilo u prvom redu da se e, zaustavi ovaj mikromanagement iz Brisela. Ovo će dakle biti lakmus test koji će pokazati možemo li mi e, graditi nešto na temeljima ovog novog e, ZRP-a i na taj način riješiti probleme s kojima se suočavamo. Mikromanagement iz Brisela, to je bilo nešto što je podrivalo e, kredibilitet ZRP-a i to godinama se događalo. Sada imamo šansu s ovim prijedlogom mi kao su zakonodavci, e, imamo odgovornost da se e, svi ti problemi riješe. Komisija će da će dati sve od sebe da njezin prijedlog ne razočara gospođu Rodosti. Evo, dajem vam riječ da nećemo razočarati niti vas, niti vaše kolege. Cijeli niz ključnih načela e, će biti temelj tog prijedloga. Mislim da ste spomenuli uglavnom sva ta načela. Komisija se praktički 100% slaže sa svim ovim što ste vi naglasili. Ne vidim nikakve razlike u našim mišljenjima, tako da sam jako optimističan. Trebamo sustav koji će se pobrinuti da tehničke mjere se dogovaraju na razini sektora u različitim zonama, dakle moramo se pobrinuti da dionici u industriji imaju dojam da mi zaista slušamo što oni govore i njihovo mišljenje uzimamo u obzir i komisija će zaista posebnu pozornost posvetiti e, toj regionalizaciji. Svrha nije da se ovaj centralizirani pristup iz Brisela zamijeni centraliziranim pristupom koji se kontrolira iz prijestolnica zemalja članica. Ne, mi želimo da regije zaista, da sam sektor ima zadnju riječ o tome da može odlučivati. To je naša filozofija. Mi ćemo se fokusirati na jednostavnost i e, prilagodljivost mjera. Trebamo zakone koji će se moći prilagođavati okolnostima. Treba postati ta mogućnost da se amandmani, sve izmjene e, brzo e, provedu. Komisija sada finalizira procjenu učinka. Nadamo se da ćemo to ubrzo privesti kraju i naš cilj je da se do kraja godine odobri taj naš prijedlog i uvjeravam vas da je komisija provela sveobuhvatne konzultacije, konzultirali smo se sa zemljama članicama, proveli smo javnu raspravu i konzultirali smo i tijela koja predstavljaju različite dionike. Dakle, ta faza konzultacija nam je dala dosta jasnu sliku toga kako bi trebale izgledati te tehničke mjere. Velika većina onih koji su izrazili mišljenje e, se zalagala za pristup gdje bi E, su zakonodavci definirali glavne ciljeve, a onda tehnički detalji se razrađuju na decentraliziranoj razini kroz mehanizme regionalizacije kako se predviđa reformom. To bi dakle bio taj osnovni okvir struktura i mislim da bismo za to zaista dobili e, podršku općenitu i zapravo da bi postao konsenzus oko prihvatljivosti takve strukture. I također ćemo posebnu, poseban naglasak staviti na sredozemlje u svom prijedlogu. Organizirali smo i javnu raspravu e, vezano za e, stanje europskih voda. Dobili smo neke informacije i od vas i postalo je jasno da se stokovi u Atlantiku um, poboljšavaju, ali da i dalje postoje ozbiljni problemi u Mediteranu. Sve mjere kojima je svrha da se poboljša očuvanje ribljih stokova će biti označene kao najveći prioritet. Tako da ćemo se usredotočiti na to i u tehničkim e, mjerama i u višegodišnjim planovima. Znači to će biti glavni prioritet. Evo, nemam e, ništa više za dodati za ove više godišnje planove. Znate kakav je prijedlog komisije, samo hoću naglasiti još jednom da e, komisija će dati sve od sebe da nastoji da se e, što je moguće prije postigne sporazum oko Baltika kako bismo izašli iz te pat pozicije i kako bismo prešli na druge višegodišnje planove uključujući i višegodišnji plan za Sjeverno more. Kao što znate, radimo i na tim drugim višegodišnjim planovima. I to je sve što sam htio reći, samo bih eh, htio još jednom ponoviti da zaista eh, dajem svoju podršku o eh, parlamentu i pomoći ću na svaki način. Hvala Ernesto, evo znamo da možemo računati i na tebe i na komisiju, koliko smo shvatili, ti si zaista optimista i to nam je drago. A sada ponovno predajem riječ kolegi Gabrielu Matovu. Hvala gospodine predsjedavajući. Užike nije više tu, ali je malo prije rekla da nas komisija nije razočarala i zapravo da, nije nas razočarala i ne može nas ni razočarati ako nam ne govori ono što ne želimo čuti. Već dugo nam komisija govori da će i do toga doći, ali zapravo ne znam hoće li doći do toga jednog dana. Ja ako griješim, ako budem pogriješio u tome, onda ću to javno i priznati. Zapravo ovdje moramo uzeti u obzir da se radi o izvješću na vlastitu inicijativu, a da ćemo s druge strane imati i e, uredbu na koju ćemo morati raditi. Dakle, to su dvije različite stvari. Po mom mišljenju, za sad, cilj ovog izvješća na vlastitu inicijativu je da utvrdi smjernicu koju ćemo pratiti, a zatim ćemo razmotriti detaljno tehničke mjere koje će predložiti komisija. Jer mi ne možemo ovdje raditi mišljenje o tehničkim mjerama. To ćemo moći raditi tek kasnije. Ovo sada govorim kako bismo točno znali o čemu govorimo. Dakle, govorimo o izvješću na vlastitu inicijativu. E, Peto je govorio o vremenskim rokovima. Ne znam da li je prvi mjesec sljedeće godine prekasno ako smo E, možda je, možda je malo kasno, možda ćemo pokušati ubrzati cijeli ovaj postupak, ali kao što sam rekao, uz ovo izvješće vlastitu inicijativu i uz ono što je komisija uradila, moramo prvo vidjeti koje će biti naše smjernice, u kojem smjeru želimo ići i što ćemo učiniti kasnije sa tehničkim mjerama. To je cilj ovog izvješća. To je zapravo priprema terena za definitivno izvješće koje će za temu imati uredbu. Dakle, u tom smislu trebamo raditi na ovome. A ne možemo sada čekati da vidimo što će se reći u devetom mjesecu, kao što je to rekla Ulrike. Mislim da već sad trebamo početi raditi na temeljima koji će nam kasnije služiti za raspravu o uredbi. Peter je rekao da su dva elementa bitni, tehničke mjere i višegodišnji programi. To je točno. Ali, ne znam je li dobro govoriti ova dva pitanja u istom izvješću. Potreba nam je dijalog, to je sasvim jasno. I naš cilj je postići dobar rezultat kako bismo imali inovantnu viziju ribarstva u koju će biti uključeni i ribari koji će za njih i tu viziju koja će predstavljati za ribare e, ohrabrenje, dakle potrebne su nam neke poticajne mjere. Oni ne samo da moraju poznavati mjere, već isto tako ih moraju razumjeti kako bi ih mogli primjenjivati. Kako bi ih mogli razumjeti i primjenjivati, mi moramo racionalizirati i pojednostavniti te mjere i uključiti ribare u donošenje tih mjera. Jer ako ne budu bili uključeni u ovaj postupak, onda ih sigurno neće ni primjenjivati. Mi ste govorili o priručniku za svaku od regija. Pa ne znam je li to zaista nužno, ali ono što je nužno je da mjere budu specifične za svaku e, regiju i za svako ribolovno područje. Kada govorimo o decentralizaciji, ne radi se o decentralizaciji e, od Brisela prema glavnim gradovima, već govorimo o mjerama e, koje su zaista specifične za svako područje. Dakle, tehničke mjere koje će uzeti u obzir specifičnosti svakog područja i svake vrste ribolova. I na kraju, gospodine predsjedniče, vi ste rekli da trebamo pojednostavniti pravila. Naravno da ih trebamo pojednostavniti jer inače nećemo moći postići naš cilj, a naš cilj je da ribari shvate naše mjere kako bi ih mogli primijeniti. Mi ćemo raditi na ovom dosjeu što je prije moguće. Pokušat ćemo ubrzati naš rad kako bismo vidjeli koje je naše opće stajalište, opće stajalište Europskog parlamenta u odnosu na te tehničke mjere. A nakon toga, kada budemo imali uredbu, ćemo reći što mislimo o uredbi. A vezano uz ovo izvješće na vlastitu inicijativu. Siguran sam da će ono biti usvojene prije nego što dobijemo prijedlog komisije. Dakle, ovo izvješće će nam služiti kao temelj e, kojim će se moći koristiti i komisija za e, njezin prijedlog. Hvala Gabriel. Mislim da će komisija ipak raditi na tehničkim mjerama prije nego što dobije izvješće na vlastitu inicijativu, jer inače će to sve biti dosta komplicirano s obzirom na vremenske rokove koji su pred nama jer predstavljanje i rasprava o ovom izvješću je predviđeno za 9 ili 10 i 11. Rok za amandmane je 16 i 11. I na odboru će se glasovati 10. 12. a na plenarnoj sjednici u prvom mjesecu sljedeće godine. Sada prelazimo na točku 14. Izlaganje komisije o delegiranim i provedbenim aktima. Popis delegiranih akata o kojima se raspravlja trenutačno vam je svima podijeljen. Dobili smo novi delegirani akt od našeg posljednjeg sastanka, stoga su zastupnici odbora pozvani da procjene taj delegirani akt. Radi se o ribarstvenim mjerama za očuvanje e, grebenskih područja e, koja su u nadležnosti e, Danske, Radi se o područjima na Baltičkom moru i Kategatu. Tajništvo je već podijelilo e, bilješku koja se tiče ove uredbe. Ako imate neke komentare, molim vas da ih dostavite tajništvu i podsjećam također da u skladu s novom strategijom koju su odlučili koordinatori mi ćemo imenovati izvjestitelje o delegiranim aktima u budućnosti. Sada predajem riječ predstavniku komisije koji će nam ukratko predstaviti taj delegirani akt i također pozivam ga da nam predstavi tri delegirana akta o kojima se trenutačno raspravlja, a to su e, planovi o odbačenom ulovu za demerzalne e, vrste, e, dakle tri vrste odbačenog ulova za različite te područja na u mojem selovi. Um, Dobar dan svima, kao što se možda sjećate, mi smo sada u drugoj fazi provedbe ove obveze iskrcaja. Kao što je rekao predsjedavajući, mi smo dobili ovu zajedničku preporuku skupine zemalja članice koje surađuju vezano za demerzalni ribolov, na, Balt, na Sjevernom moru i sad ću vam nešto reći o tome što je zapravo ovdje sadržano, koji je to proces, što se događa i što će se događati u ovim mjesecima koji su pred nama, a šta će dovesti do pripreme tih delegiranih e, akata komisije. Kao prvo sjećate se da u drugoj e, fazi ovih e, obveza iskrca za demerzalni ribolov na sjeveroistočnom Atlantiku. Ono što se zapravo dogodilo je da se to primjenjuje od 1. siječnja 2016. Najkasnije za vrste koje e, su važne za ribolov tamo, a onda će se kasnije od 1. siječnja 2019. početi primjenjivati i na druge vrste. Znači to je početak ovog e, prelaznog razdoblja gdje će sva sve vrste biti obuhvaćene tom obvezom iskrca Zemlje članice e, su e, napravile to što su trebale. U sva tri slučaja smo dobili zajedničke preporuke do kraja svibnja kao što smo tražili i prva stvar koju su zemlje članice trebale napraviti u suradnji je da definiraju vrste na koje će se primjenjivati e, te obveze iskrcaja od prvog e, od prvog siječnja 2016. Dakle imamo šest e, vrsta, 16 sa šest vrsta, šest sa četiri i područja sa gdje imamo osam tih vrsta. Znači to je osnova sadržaja ovih zajedničkih preporuka koje smo dobili zemlje članice su dosta pozornosti posvetili tome da ribari imaju jasna i primjenjiva pravila. Znači, dobra je bila suradnja ne samo u regiji, nego od regije između pojedinih regija kako ne bi došlo do pravila koja su u međusobnom sukobu u područjima koja graniče. Ovaj nacrt zajedničkih e, preporuka zemalja članica smo razmotrili i e, poslali smo taj dokument u e, u SF, SF zato što oni moraju razmotriti znanstveni aspekt toga, znači STCF mora to učiniti i također smo surađivali sa savjetodavnim vijećima kvalitetno kao i uvijek. Kako taj proces dalje radi? Kao prvo imamo sastanak koji je već održan na tehničkoj razini, znači radna skupina STCF-a koji su razmotrili te preporuke. Onda je došlo do prvog kruga molbi za razjašnjenje strane stručnjaka i zemlje članice su odgovorile na te zahtjeve na taj način da su tu dostavile dodatne informacije. Prošlog tjedna držana plenarna sjednica STCF-a gdje e, se onda e, ponovno raspravilo o tim znanstvenim načelima na kojima počiva sve ovo i nadamo se da će za nekoliko tjedana oni proizvesti svoje izvješće. Znači onda ćemo imati formalno stanovište STCF-a o e, znanstvenoj podlozi tih e, preporuka. Što se tiče e, preporuka, počet ću sa Sjevernim morem. Imamo tu neka izuzeća za kočarice, imamo de minimis izuzeća, tri se odnose na listove jedna za e, ulov e, ispod, e, znači radi se o račićima, nekropsu, od manje, manje od najmanje veličine, referentne veličine, isto to vrijedi za Sjeverno more i Skagerak opet radi se o nekropsu i također imamo jedno, jedan zahtjev za izuzeće za korištenje ribolovne opreme jedne vrste na Skageraku. Imamo također e, za vrše, za lov, vršama na nekrops, e, imamo također nešto što se odnosi na lamanš, i opet se radi o ulovu nekrpsa ispod minimalne e, veličine koja omogućava preživljavanje. Imamo i Biskajski zaljev e, tri de minimis izuzeća koje se odnose na e, lista, drugi se odnose na oslića isto ispod minimalne veličine. Dakle, koja je bila prva reakcija stručnjaka kada su sve te mjere razmotrili. Kao što sam rekao, e, stručnjaci su tražili neka razjašnjenja, mi smo to proslijedili zemljama članicama i zemlje članice su onda dale još neke dodatne informacije. Posebno naglašavam e, dvije stvari vezano za ta izuzeća koja su tražena. Radi se o nekropsu u e, jugozapadnim vodama i u sjevernom moru, radi se o vršama gdje su stručnjaci ukazali na neke slabosti u znanstvenim podacima. Zemlje članice na sjevernom moru su odlučile da povuku e, taj zahtjev e, za izuzećem za nekrops i zemlje članice su dale također još neke dodatne podatke pa je to razmotrilo na plenarnoj sjednici pa ćemo vidjeti hoće li oni zaključiti da su te informacije sada dovoljne. Koji je vjerojatni ishod svega toga? Očekujemo da u većini, velikom broju slučajeva na osnovu rasprava koje su održane prošlog tjedna na plenarnoj sjednici da će procjena znanstvenika biti pozitivna. Biće nekih slučajeva gdje će izuzeća koja su predložili zemlje članice će se e, smatrati prijelaznim mjerama gdje se e, gdje je potreban još dodatni, dodatno neko dorađivanje. Sjetit će se da je, to, da je to isto bilo i vezano za zajedničke preporuke za pelagični ribolov i morat ćemo vidjeti kakav to ima utjecaj na zajedničke preporuke koje će zemlje članice potvrditi ili ne potvrditi na osnovu procjene STCF-a i možda neke zemlje članice žele e, zaista e, potvrditi da se radi o prijelaznim mjerama e, koje će se izmijeniti kada dobijemo bolje znanstvene podatke. Što se tiče sljedećih koraka, mi ćemo sada čim dobijemo izvješće STCF-a, počet ćemo raditi na pripremi delegiranih akata. Kao što znate, nemamo baš puno vremena i planiramo kao i prošle godine biti spremni da pripremimo delegirane akte e, za vijeće i parlament u listopadu, tako da biste imali dovoljno vremena da e, to sve razmotrite, pregledate i uvjerite se da e, možete to potvrditi kako bi zaista te mjere stupile na snagu 1. siječnja 2016 kao što se dogodilo prošle godine, znači te mjere moraju stupiti na snagu od 1. siječnja. Samo još jedna zadnja stvar, e, prošle godine ste jasno naglasili da postoji potreba da e, dobijete bolje informacije od nas i naravno mi smo spremni s vama surađivati kako bi dakle da dobijete te informacije u onom obliku kojem je to vam potrebno Dobit ćete izvješće STCF-a, ali e, ako je potrebno možemo imati ad hoc sastanke na svakoj razini koja vam je potrebna kako bismo neke stvari razjasnili po potrebi prije nego što se ovaj tekst e, delegiranog akta dostavi vijeću i parlamentu kako biste mogli se upoznati sa e, sadržajem koji nekad može biti malo tehničke prirode. Evo, to je to što mogu reći o tome. Hvala. Traži li netko riječ? Ne, Monsieur Kuhn, vous voulez parler Non, attendez. Vous voulez parler <laughs> Ekström. Hvala. Evo, ja sam pokušala pratiti, ali čini mi se da sam malo umorna. Moje pitanje se tiče smanjenja mjera za očuvanje na Sjevernom moru. To je nešto što me brinulo, ali ako sam dobro pratila, vi ste rekli da se bavite time i isto tako da uzimate u obzir i procjenu znanstvenog tehničkog i gospodarskog odbora za ribarstvo. Ako je to točno, onda je to u redu, jer kada smo mi vidjeli zaključke Ševeningen skupine, oni su rekli da je to nešto što se treba temeljiti na pravilima tržišta i htjeli su prodavati više. A mislim da to izravno utječe na obvezu iskrcaja. Dobro, onda sam to dobro shvatila. U redu, hvala. Koji je sljedeći korak? I možemo li biti sigurni da će te referentne tope za očuvanje biti, e, da neće biti manje od 130 mm. Hvala. Ima li još e, netko ko se želi javiti za riječ? Ne. U tom slučaju ponovno predajem riječ. Ne? A, gospodin Koben. Evo samo nešto što će se desiti ako Velika Britanija i Grčka napuste Europsku uniju? Euh, la Grande Bretagne, Velika Britanija će o tome odlučiti za vrijeme referenduma. A što se tiče Grčke, ona za sad ostaje u Europskoj uniji i to je dobro tako, a vidjet ćemo što će Britanci odlučiti. Ja sada ponovo predam riječ komisiji. Ernesto? Ernesto? Oui, je Thank you very much. Um, okay, in... Hvala. Kako bih odgovorio na ovo pitanje? Naravno, imamo obvezu i mi želimo dobiti mišljenje SCTF-a o utjecaju našeg prijedloga na minimalnu veličinu za očuvanje. Ali, evo, kolega mi je upravo rekao da analiza STCF-a je takva da će vjerojatno biti zadržano onih 130 mm. Predlažem da zapravo učinimo sljedeće. Ne bih čitao sada to jer mislim da neće biti razumljivo, ali možda bi e, bilo korisno, s obzirom na sve ono što sam rekao o zajedničkim preporukama, da vam dostavimo jednu vrstu tabele u kojoj ćete vidjeti koji predlog smo dobili od stručnjaka država članica i što je STCF rekao o tim prijedlozima. Naročito bismo nešto htjeli reći o minimalnim e, veličinama očuvanja kao referentnim vrijednostima. To je nešto što e, je zapravo preuzeto iz prethodnog režima, a nazivali smo ga prije veličina za iskrcaj. To nije bilo utvrđeno zbog očuvanja, već zbog e, tržišta, samog tržišta. A e, STCF mora dati mišljenje o svakom prijedlogu kojeg daju države članice. Jer ako postoje situacije u kojima stare stare veličine za iskrcaj koje su se pretvorile sada u mjere za očuvanje, a koje su temeljene na logici tržišta, a ne logici očuvanja, onda to možda neće biti problem sve dok se primjenjuje ta logika mjera očuvanja u svim ostalim mjerama za, koje proizlaze iz zajedničkih preporuka država članica. Dakle, ako STCF to odobri, onda će to odobriti komisija i nadamo se da ćete se i vi s tim složiti. Ali ako želite imati bilateralne razgovore o ovim veoma tehničkim i stručnim stvarima, mi ćemo naravno vam to rado omogućiti. Gospođa Ekstrom bi htjela još nešto dodati. Ovo je zaista stručno, ali ono što sam htjela pitati se tiče temeljne uredbe, jer sasvim jasno kaže da minimalne veličine moraju biti utvrđene na znanstvenoj procjeni zrelosti. I to je ono što sam ja htjela pitati i mislim da to uzimate u obzir. Da, da, u potpunosti ste u pravu. Kao što sam rekao ranije, sadašnji sustav funkcionira na minimalnim e, veličinama, minimalnim referentnim veličinama za očuvanje, a to su prije bile minimalne veličine za iskrcaj ali kao što sam rekao možemo vam jasno reći što su znanstvenici rekli o predlozima država članica i kao što ste vi to sasvim ispravno rekli sada postoji nova logika e, zajedničke ribarstvene politike. Ako postoji problem vezano uz mjere očuvanje, odgovor bi bio ne. Ako ne postoji problem vezano uz mjere očuvanja, onda se to može zadržati. Mogu se zadržati sadašnje minimalne referentne veličine ako one omogućuju očuvanje tih stokova. Ali vidjet ćete kada vam pošaljem ovaj dokument da, ali sigurno će doći do problema <laughs> očuvanja. To je ono što mene brine. Dobro, mislim da sada nećemo baš e, e, se baviti svim tim pitanjima. Evo, postavili ste pitanje, dobili ste odgovor. Hvala vam na tome. Hvala dragim kolegama koji su sudjelovali u razmjeni mišljenja. Preporuke koordinatora su vam e, podijeljene svima, tako mi je barem rečeno. Nadam se da ste ih dobili. Ima li nekih primjedbi? Ne. Dobro, u tom slučaju smatram da su preporuke koordinatora usvojene. Ovim smo iscrpili naš dnevni red. Iscrpljeni smo i mi kao i dnevni red. I ne zaboravite da će sljedeći sastanak biti održan u Briselu 3. rujna od 9 do 10 i i da će se glasovati o proračunu. Želim se zahvaliti prevoditeljima i svima vam želim ugodan odmor kojeg ste zaista zaslužili, usprkos onome što to, o tome misle na neki od naših sugrađana.